Imamo zahtjev, e, dakle imamo pitanje poslovnika gospodina Korbeta, izvolite. U vašim najavama niste spomenuli niti jednog zastupnika koji će otići iz e, kluba zastupnika. Pitam zato jer e, e, neovisna stranka u Ujedinjenim kraljevstvu je učinila jako, dala veliki, veliki skandal oko toga što je jedna zastupnica napustila njihov Eh, njihov, eh, njihovu stranku, a mislim da ju žele ostaviti kako bi eh, iskoristili zapravo financijske povlastice koje taj to članstvo donosi. Da li je se radi samo o pogrešci ili se radi o tome da nešto prikrivaju? E, e, sjednite malo, ću vam riječ malo kasnije. Što se tiče ovog pitanja poslovnika, gospodin korde bio bih vam zahvalan kada bi vi kao e, iskusni kolega mogli citirati pravilo u poslovniku na koje se pozivate. Ako, mi, ako se pozovete na neko od pravila, mogu bih vam odgovoriti, ali s obzirom da niste spomenuli e, to pravilo, ne mogu samo općenito odgovoriti. Imam dvije stvari za reći. Kao prvo, znate da e, kroz članstvo u političkoj stranci nije politička stranka koja odlučuje nego je to autonomna odluka e, u Europskom parlamentu. Dakle, klub zastupnika odlučuje ko će biti u njihovom klubu ili ne. A to nije nešto o čemu se može glasovati na plenarnoj sjednici, osim ako nije to veliko kršenje nekog pravila, a ne mogu potvrditi da je to ovdje slučaj. Gospodin Darmat. Jednostavno želim reći da je to pitanje pravnog postupka. Postoje ljudska prava uključena u ovo pitanje, a e, mnogi zastupnici u ovom parlamentu zaista drže do tih ljudskih prava. Ne gospodin Korbet, ali ta gospođa je uzela odvjetnika iako je ona e, izbačena iz te stranke, neovisne stranke još uvijek postoji e, jedan, e, e, jedan proces koji će se nastaviti na pravi način i zato mislim da će to možda utješiti gospodina Korbeta. Hvala vam lijepa što ste to pojasnili, ali to nema nikakve veze s poslovnikom. Gospodin Borelli. Dragi gospodine predsjedniče, e, kao predsjednik FDD-a želim reći onima koji ne znaju da je ta zastupnica sada suspendirana iz kluba, dakle nema nikakvog prava glasa i u ovom trenutku ne može raditi u klubu dok se ne zaključi e, policijska istraga. Na temelju rezultata biti će donijete, donijete odluke prema statutu. E, hvala. Gospodin Borelli? To je bio odgovor na pitanje gospodina Korbeta vezano za poslovnik, pa hvala vam lijepo na ovome. E, zasjedanje e, prema e, pravilu 1.4.1 imamo nacrt dnevnog reda. Postoji prijedlog da se odgodi E, izjava komisije o e, godišnjici o e, požaru u tvornici u Bangladešu i napretku pakta održivosti. Dakle, nema niko protiv, pa je to odlučeno. Gospodin Gomeš, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Smatram da je ovo pitanje iznimno ozbiljno. Činjenica je da smo vidjeli kakve štete počinila globalizacija i međunarodni krupni kapital koji profitira od niskih plaća ljudi koji rade u uvjetima ropstva i čiji se proizvodi onda bez carina e, zapravo nanose štetu našim poduzećima. Smatram da je ta politika izazvala na stotine smrtnih slučajeva i mi, evropljani i zapadnjaci, smo premda neizravno kolektivno odgovorni za to. Shodno tome smatram da ova tema ne bi trebala biti skinuta s dnevnog reda i mislim da bismo je trebali raspraviti odmah. Hvala. Hvala, gospodine Golniš. Nekoliko klubova je zatražilo da se ova točka dnevnog reda odgodi. Vi niste za to, dakle stavit ćemo sada ovo na glasovanje. Tko je za to da se odgodi točka dnevnog reda za kasnije? Tko je za? Tko je protiv? Ima li suzdržanih? imamo tjesnu većinu za. Hvala. Klub zastupnika EPP-a tražio raspravu o izjavi komisije o sporazumu o registru putnika između Europske unije i Meksika bez rezolucije da se doda e, na današnji dnevni red. To bi značilo, ako e, se oko toga dogovorimo, da će e, ovo zasjedanje trajati do 10 na Gospođa Holmajer ima riječ. E, gospodine predsjedniče, dame i gospodo, naš prijedlog je posebno aktualan zato što Meksiko e, i ako nema sporazuma između Europske unije i Meksika u odnosu na e, registar putnika, onda će još 30 e, tisuća e, dolara biti e, globa koja će se morati platiti do 1. srpnja. Ne znam što mi kolektivno želimo učiniti oko toga do 1. srpnja. Hvala gospođa Holmajer. Gospodin Inesfeld je za. Ne, gospođa Inesfeld. Kao što sam tražila mnogo puta, da se to stavi na dnevni red. Moj klub će podržati ovaj prijedlog, međutim željela bi malo promijeniti naslov, zato jer još uvijek nemamo sporazum između Meksika i Europske unije. Nemamo čak niti prijedlog za sporazum. I zato podržavamo prijedlog da to bude uključeno u dnevni red, ali e, zahtijevam da se promijeni naslov. Hvala lijepa. Želi li neko e, još nešto reći protiv? Ne. Onda preporučam da gospođa Inefeld i gospođa Holmeier da uzmemo ovaj, ovo izjav, ovu izjavu e, komisije o planiranom sporazumu između e- Meksika i Europske unije. Tko je za prijedlog gospođe Holmeier? Oni koji su protiv? Koji su suzdržani? Dakle, usvojeno je. E, zeleni su dali prijedlog o raspravi e, vezano je za Grčku u vezi sa e, pregovorima Eurogrupe e, vezani za završetak revidiranog programa bez rezolucije. Gospođa Harms je tražila riječ. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Ovo su e, mala zasjedanja parlamenta u Briselu e, koje su planirana kako bismo mogli odgovoriti na aktualne događaje. Ako pogledamo tisak u Europi e, ovih dana, vidim da se stalno ponavlja Grexit, odnosno e, pitanje Grčke. Sve više anonimnih e, ljudi iz europskih institucija govore da je najbolja stvar za Europu i Grčku bi bila Grexit, dakle da Grčka izađe. To je vrlo rizično ponašanje. Kao prvo, to je opasno i rizično ponašanje, e, posebno u odnosu na grčke građane. Jer ako dođe do Grexita, onda ćemo imati zaista e, hitne slučajeve. U Grčkoj ljudi će patiti više nego što su patili prethodnih godina i mislim da Europska unija kao cijelina, ne samo eurozona, nego cijela Europska unija, će zaista jako riskirati ako dopusti takav Grexit. Gospodine predsjedniče, ja vjerujem da na ovom zasjedanju, s obzirom na stanje rasprave u Briselu, da je ovo zasjedanje prilika da komentiramo i raspravimo ove, e, ovo što se događa. Da, zaista ste dobili moju pozornost, ali ne e, ostalih ljudi. E, ko želi govoriti u e, korist ovog prijedloga? Gospodin Luka, jeste za? Želite govoriti u korist, gospođe Harns? Gospodine predsjedniče, e, drago mi je što će mi dopuštate da kažem što želim reći. Mislim da je gospođa Hans ima pravo. Europski parlament mora hitno raspravljati o ovom pitanju jer službeno stajalište Europske unije, kao što je naš povjerenik to izjavio, je da ne možemo imati izlazak Grčke. Dakle, ne možete izaći iz e, eura. On je to izrazio nekim drugačijim riječima imam eh, imamo u pisanom obliku njegove eh, komentare. Dakle, to je službeno stajalište Europske unije, da nema Greksika. Imamo mnoge akademike i eh, članove vlade koji razmatraju mogućnosti izlaska Grčke. Želite li možda podržati greksit ili biste više voljeli ili će komisija službeno reći da nema E, da ne može doći do izlaska Grčke. Da Grčka ne može izaći iz eurozone. Gospodin Luka. Iznenađen sam da želite e, podržati gospođu Harms. Ja nikada ne bi mogao e, objasniti ono što ste vi htjeli reći, gospodine. Antrag, Frau kolegin Zimmer protivi gospođa Cimer. Predsjedniče, moj klub zastupnika je protiv ovog prijedloga. Ne želimo danas imati raspravu o pregovorima između eurozone i Grčke. Ne želimo da to bude na dnevnom redu ove sjednice, zato što ako se dobro sjećamo, u veljači smo definirali temelje pregovora, ti pregovori, ti temelji još uvijek vrijede Jer osim toga jedino što imamo su članci, glasine iz anonimnih izvora koje se neprestano uh, od strane institucija. Tako da zapravo ne znam koji bi bili temelji za ovu raspravu. Hoćemo li raspravljati o glasinama? Mislim da moramo imati dobru raspravu o Grčkoj. To možemo pripremiti za sljedeće zasjedanje parlamenta ali predlažem da ne dopustimo da se nama manipulira glasinama, jer ćemo time samo dodatno zakomplicirati situaciju. Stoga odbijam e, ideju ova, da se organizira rasprava za vrijeme ovog zasjedanja. slažem se sa gospođom Harms, ali rješavanje ovog problema na ovaj način, kako do sada radimo, je stvarno loše. Loše za Europsku uniju i za e, njezin ugled. Prijedlog, e, sada glasamo dakle o prijedlogu gospođe Harms. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Prijedlog se odbija. Der Arbeitsplan für heute wie verändert festgestellt. Dobro,